Završili smo sastanak koji je bio vrlo uzbudljiv s glavnim e, tajnikom NATO saveza, ali ipak sada vas ljubazno molim da se eto vratimo na sasvim stručna pitanja sastanka na odboru sede. Mi smo tek mali pod odbor e, koji se danas sastajemo u vrlo velikoj dvorani, međutim znači ćemo se. Dopustite mi da sada pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Pomalo smo unijeli izmjene u redoslijedu. Pa vas zato molim za odobravanje zastupnika s jednog od naših prethodnih sastanaka. Radi se o sastanku održanom 22. i 23. ožujka do kraja današnjeg sastanka ima vremena da ako želite uložite primjedbe na e, taj zapisnik. Za slučaj da nitko ne da nikakvu primjedbu, smatrat ćemo da je taj zapisnik odobren. Sljedeća točka dnevnog reda jest drugo razmatranje nacrta mišljenja o e, svemirskoj strategiji za Europu. Izvjestitelj je gospodin Jeffrey van Orden. Nažalost, nije u mogućnosti doći na današnji sastanak. E, ima vrlo e, važnu obavezu u svojoj izbornoj jedinici. I on se zato vrlo e, iskreno ispričava kolegama. E, poslao je bilješke svim kolegama, članovima odbora. Mislim da je e, tajništvo već proslijedilo njegove bilješke svima vama, pa vas molim da ih e, pročitate. U njegovo se ime ispričavam. Sada ću zamoliti izvjestitelje u sjeni koji su na današnjem sastanku da e, nastavimo raditi na ovoj točki dnevnog reda. Gospodin Van Orden, znam da e, traži pravi termin kada bi se izvjestelji u sjeni mogli naći kako bi e, razmotrili sve amandmane. Znam da nisu mogli lako naći taj termin. Zato molim i izvjestelje u sjeni da sa, sada oni nešto kažu, a, a sada gospodin Zdrojovski e, zastup pa e, e, Europsku pučku stranku. Molim vas, gospodine Zdrojovski, da e, kažete vaše mišljenje o tome. Da, evo, zahvaljujem predsjedateljice. Šteta što general Van Orden ovdje nije s nama, ali nije to tako ozbiljno, zato što na kraju krajeva e, to izvješće je valjano i potvrđeno. To je nešto što smo jako dugo iščekivali. E, podnesen je mali broj amandmana, tek 36. E, najveći dio tih e, amandmana je prihvatljiv što se tiče mog kluba zastupnika. Dakle, mi možemo reći da smo zadovoljni po pitanju ovog dokumenta koji je bio iznimno nužan. E, posao je odradio kolega Van Orden je zaista ne samo e, prihvatljiv, nego zaslužuje našu e, zahvalu. Imam nekoliko komentara. Riječ je o jednom bazičnom dokumentu u koji je u suštini u redu. Raspravljali smo o nekim strateškim pitanjima ulazeći u detalje, a ono što je bitno, a to je da su u tom dokumentu vidljiva dva stajališta, znači e, krajnja ekstremistička stajališta. Dakle, s jedne strane e, pitanje koji se satelitski sustavi mogu koristiti kako bi se povećala sigurnost Europe, a s druge strane je predstavljeno još jedno stajalište, a to je stajalište u kojem e, se odvajaju napori država članica od napora Europske unije. U tom smislu želim naglasiti da satelitarni sustav, satelitski sustavi s obzirom na e, troškove i na operativne e, sposobnosti moraju poslužiti i u povećanju sigurnosti za evropske građane. S druge strane, e, ti sustavi neće biti dovoljno kvalitetni ukoliko nećemo ostvariti europsku suradnju između e, različitih zemalja. Eto, zato želim još jednom e, naglasiti da je evropski pristup po pitanju korištenja satelitskih sustava nešto što će zajamčiti njihovu kvalitetu i e, operabilnost i također za poboljšanje sigurnosti europskog građanstva. Zahvaljujem. A sada moram samo reći da E, je e, odbor zadužen za ovo pitanje ITRE, a naša uloga je bila da e, samo donesemo mišljenje o njihovom izvješću. A sada gospodin Frozulika u ime sid Puno vam hvala, gospođo predstavljajuća, dragi kolege. bilo bi naravno bolje da je gospodin Van Orden ovdje predlažem da i ja njemu e, pošaljem moje primjedbe e-mailom. Međutim, ipak e, reći ću e, par stvari vezanih za ovu izuzetno važnu temu. S obzirom na ranjivost sa svih tehnologija vezani za svemir i mogućnost da se ih se napadne i posljedica takvih situacija želim naglasiti da je svemir zaista presudan za našu sigurnost. Iz tog razloga vrlo je važno da promičemo sigurnost e, usluga koje se zasnimaju nad svemirskim e, tehnologijama. Postoji čitav niz čimbenika i programa koji mogu e, predstavljati opasnost. Moramo imati zajedničke propise kako bi svemir bio pristupačan svima. Slažem se da moramo surađivati s partnerima, moramo pojačati suradnju s NATO-om, sa SAD-om i s Japanom kako bismo ojačali zajednične sigurnosne interese. Takva suradnja omogućila bi svemirskom sektoru Europe da brzo reagira da e, s obzirom da se tržišta mijenjaju i to je sve vezano za kibersigurnost. A bolje odnos između europskih zemalja i SAD-a uvjeren sam e, mogu se rješavati putem zajedničkih svemirskih kapaciteta u slučaju elementarnih nepogoda, kontrole na oružanja i terorističkih napada. Europska unija zajedno sa svojim zemljama članicama i članicama Europske svemirske agencije moraju zajedno raditi i dati potporu našoj industriji, moraju promicati korištenje svemira. I želim naglasiti sve veće sinergije između civilnih i drugih aspekata u razvoju svemirske tehnologije, naročito kada se radi o sustavima za dvojnu uporabu. Mislim da te sinergije dvojne uporabe moramo i dalje istražiti i moramo pojačati suradnju između Europske službe za vanjsko djelovanje, Europske obrambene agencije, Satelitskog centra i država članica. Puno hvala. Hvala vama, gospodine Frunzulika. E, koliko e, mi se čini, e, vi ste posljedni izvjestitelj u sjeni. Gospođa Lezing, koja je izvjestiteljica za GUE, je upravo izašla iz dvorane. Pa mislim da smo ovim završili taj dio rasprave. Podsjećam vas e, naravno da je potrebno da se izvjestelji u sjeni sastanu, a uvjerena sam da će gospodin Van Orden to vrlo skoro organizirati. E, I to sve na vrijeme na odboru AFET će se na ovu temu glasati 30. svibnja, a prema predviđenom e, programu o izvješću će se 22. lipnja glasati na odboru ITRE a za plenarno zasjedanje još se točno ne zna. Ali nadamo se da će se ovi rokovi ispuniti. Nitko drugi se više ne javlja za riječ, pa vam e, e, predlažem kratku stanku. E, Valdemar Puška je već s nama. A ne. A, tu su sudionici koji su došli na sljedeći panel. Molim vas samo za dvije minute stanke kako bismo ovu pozornicu ponovno preuredili i nakon toga ćemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Uh, e, dragi kolege, molim zauzmite mjesta. Možemo sada preći na e, sljedeću točku dnevnog reda, koja je ujedno i posljedna točka dnevnog reda za danas. Podsjećam vas u međuvremenu da će se sutra ujutro održati sastanak našeg pododbora, s tim da će se održati u jednoj drugoj dvorani, pa molim vas obratite na to pažnju. Najavljujem sada sljedeću točku dnevnog reda, a to je pregled razvoja kapaciteta, odnosno plan e, sposobnosti. Rene Goss je e, zamjetnik izvršnog direktora Europske obrambene agencije, naš prvi panelist, a naš drugi panelist jest kontra admiral Valdemar Guškov, koji je zamjenik direktora Europskog vojnog osoblja. Gospodo, izvolite, imate riječ. Najprije gospodin Gol. Hvala vam, gospođo Fatiga. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, e, čast mi je i zadovoljstvo da vam se danas mogu obratiti te da vam mogu predstaviti jedan od ključnih projekata Europske obrabene agencije, a to je Europski akcijski plan za obranu ili e, CDP. Zašto se toliko interesiramo za CDP? To je prvo pitanje i zatim ću objasniti pozadinu CDP-a i onda ću vam govoriti o elementima vezani za reviziju tog projekta, a nakon toga ću govoriti o onome što se namjerava napraviti e, krajem e, revizije 2018. godine. Svi smo svjesni činjenice da su u posljednje dvije godine e, okoliš jako promijenio i živimo u vremenima egzistencijalne krize u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Svi dionici, uključujući i Europska obrambena agencija, moraju reagirati na tu situaciju. A, a, a akcijski plan sposobnosti zaista će omogućiti učinkovitiju i e, bolju obranu u Europskoj uniji. To stoji u svim dokumentima koji su relevantni u globalnoj strategiji e, e, gdje se kaže da će se putem plana sposobnosti se pomoći državama članicama da izrade sve ono što stoji u strateškim planovima koji izrađuju države članice i komisija. A e, također se u planu kaže da države članice trebaju specificirati i na komplementaran način izraditi prioritete, razraditi kolika će biti razina njihovih e, ambicija i izraziti e, akcijski plan sposobnosti. A komisija također vrlo jasno govori o CDP-u i govori kako će inicijative iz akcijskog plana biti dobre za Europsku obrambenu agenciju. Dakle, CDP se smatra jednoglasno e, upravo ključnim aspektom razvoja europskih sposobnosti. No, o čemu se zapravo radi? Radi se o planu koji omogućuje državama članicama da odredi prioritete za rad agencije. To je ključni element za razradu zadataka e, Europske e, obrambene agencije. Dakle, podržava e, europsku civilnu i vojnu suradnju, zatim stimulira razvoj tehnologija, stimulira europsku obrambenu industriju i isto tako predstavlja vojno sučelje sa drugim politikama Europske unije. Glavni cilj CDP-a jest da napravi e, kartografiju e, na dugi rok. Taj plan je načinjen na čitavom nizu informacija potrebama po planu e, obrane država članica, njihovim planovima razvoja sposobnosti i eventualno komplementarnim mišljenjima industrije. Ta ogromna količina značajnih informacija mora se obraditi kako bi se stvorila dobra slika. Na osnovu pak te slike moguće je e, uočiti prioritete i konkretne potrebne djelatnosti. Istovremeno taj plan može se koristiti kao potpora, referentna potpora na nacionalnoj razini prilikom planiranja sposobnosti i razvoja naoružanja. Dakle, CDP postaje zapravo jedna e, svojevrsna sveobuhvatna slika. Drugim riječima, to je alat na internetu za one koji planiraju ovo na nacionalnoj razini. Može se odrediti prioritete i vidjeti koje se područja trebaju dalje razvijati. I to naročito 2018. godine. Na taj način CDP će informirati nacionalne planove na europskoj perspektivi. Gleda se gdje se može dati dodana vrijednost na kratak, srednji i dugi rok. A isto tako treba dakle primjenjivati i provesti te prioritete i to u aktivnostima pod vodstvom Europske unije. Drugim riječima CDP omogućuje bolju suradnju među državama članicama Europske unije i na bolji način razvoj sposobnosti od planiranja do provedbe. A sada dolazim do najbitnijeg dijela mog izlaganja o tome što je novo. CDP postoje 2008. godine, ažuriran je 2011. godine i revidiran 2013. S obzirom na globalnu strategiju iz listopada 2016. godine sada je došlo do zahtjeva da se u proći 2018. godine s tubokom revidira taj e, CDP. E, slijedom tih e, smjernica već smo 2016. godine počeli raditi na revidiranom CDP-u, a djelomično smo izmijenili metodologiju. Sljedeća inačica CDP-a po prvi puta će se integrirati u e, rezultate vježbi u živo. Znači, njene su vježbe u koje su uključivale sve dionike države članice, ali i Europsku komisiju, Europola, Europsku a, službu za vanjsko djelovanje, a NATO je bio promatač. Rezultat tih vježbi uvelike će utjecati na e, te e, nove prioritete CDP-a. CDP također uzima i e, dugoročne trendove u obzir. E, za dva mjeseca održat će se vježbe koje će nam omogućiti da e, što je bolje mogućemo uočimo koji će biti budući trendovi kako bismo mogli pripremiti nacionalne planove na u onoga što znamo danas za opasnosti za sutra. Vojni e, odbor Europske unije će također e, razrađivati dio revizije. I na kraju, osim e, informacija koje će dati države članice, po prvi puta će više u tome utjecati istraži, različite institucije za istraživanje i razvoj jer ćemo na taj način imati CDP i prioritete koji će se baviti istraživanjem i razvojem nužnim za buduće sposobnosti i imat ćemo pristup koji će biti orijentiran u smjeru tih sposobnosti. Države članice će u travnom sljedeće godine odrediti prioritete koji će biti različite od sadašnjih na sljedeći način. Dakle, njihovo područje i izgled će se nadovezati na sadašnje aktivnosti Europske unije, bit će tu interakcija između država članica na planu obrambenih aktivnosti. Tražit će se rješenja za suradnju, za e, e, uočavanje e, izazova na tom planu i tražit će se kratkoročno da se popune manjkavosti i da se srednjoročno i dugoročno razvijaju mnoge nove sposobnosti. Radit će se na usklađivanju, na tome da se imaju i zajednički kapaciteti i to je upravo dobro jer će u tome sudraživati i, e, oni koji se bave obranom i razvojem i oni koji se bave e, vojnim opremom. E, to će sve omogućiti i da to povežemo i sa industrijom u EU uniji. I želimo da industrij, industrijskog sektora uđu u sve to u puno ranijoj fazi. Naglašava se također potreba za strateškom autonomijom Europske unije, ali naravno zato Europska unija mora imati i e, industrijski sektor na koji će se moći osloniti bez čega bi se moralo osloniti na stranu industriju. Nije moguće imati 100% europsku e, kontrolu i e, nabavu e, i lanac opskrbe za europske države. Međutim, sve mora biti usklađeno i moramo zato uzeti u obzir kroz prioriteta tehnologije i odgovarajuće znanje i vještine radi kojih e, ne, Evropska unija nema e, potpune ovisnost. I e, za kraj nešto što treba napraviti u skladu s deklaracijom od prošle godine. Cilj CDP-a i svih prioriteta koji će iz nje uslijediti je toga da se pomogne državama članicama da razviju sposobnosti. Ono što CDP predlaže, o tome se slažu države članice, međutim sposobnosti koje se razviju će biti u rukama država članica koje će sudjelovati ili u nacionalnim misijama ili multinacionalnim misijama. I e, e, istovremeno europske države će E, imati e, koristi od toga izravno, ali neizravno će i NATO savez e, imati koristi od toga. I velik broj zemalja savjetnica će na taj način bolje surađivati i imat će to pozitivan utjecaj na našu sigurnost, na sigurnost svih nas. Evo jedan konkretan primjer. Velika većina država članica koje su članice Europske obrambene agencije, koje su i članice NATO saveza, poslale su promatrače na e, sastanke sa e, savezom. I e, svi oni žele da se na koherentan način procjeni situacija i to će biti korisno za CDP. NATO je pozvan često na naše aktivnosti i zajedničkog interesa na primjer u vježbama protiv hibridnih opasnosti. Na taj način države članice mogu pomoći koherentnost dva procesa e, europski CDP i NATO NDPP. I to je upravo jedna ambicija prilikom revizije CDP, ali moramo još jednom naglasiti da prilikom te procjene i u europskim okvirima e, se e, moramo e, rukovoditi time prilikom izbora naših prioriteta. Zaključno mogu reći da revizija CDP-a 2018. godine će uzeti u obzir novu situaciju na planu sigurnosti. Iako će biti zasnivana na procesu iz Europske unije, omogućit će razvoj boljih sposobnosti ne samo na nacionalnim razinama, već će to biti u dobroj sprezi i sa istraživanjem i razvojem u Europskoj uniji, a prioriteti koji će se revidirati i proširiti dat će bolju podršku državama članicama i omogućiti da e, bolje mogu planirati na nacionalnoj razini. U tom smislu e, rezultati će biti e, bolji i više će se orijentirati prema rezultatima. Hvala. Zahvaljujem, a sada riječ dajem kontradmiralu Valdemaru Guskom, zamjeniku glavnog direktora Vojnog stožera Europske unije. Izvolite, imate riječ. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, namjera moje današnje prezentacije jest predstaviti vam ulogu Europske unije i Vojnog stožera u okviru razvoja e, plana za razvoj sposobnosti ja ću se usredotočiti na e, odbor e, koji uključuje ovaj plan za razvoj sposobnosti. O tome ću nešto više reći kasnije. Također ću vam pojasniti način na koji pitanje ovih e, sposobnosti se koristi kao glavni izvor informacija kada je riječ o e, prioritetnim sposobnostima. Također ću vam prenijeti informacije o tome gdje se sada nalazimo, a u pogledu preispitivanja aktualnog e, plana za razvoj sposobnosti. Polazeći od samoga postupka, ključna načela ovoga postupka, dakle, moram reći ovdje da je to vrlo komplicirani postupak, polazi se od zahtjeva za sposobnostima koje trebaju realizirati razinu ambicija, političkih i obrambenih, a zatim razvoj sposobnosti mora ublažiti nedostatke koji postoje. Ovaj postupak se sastoji od dva dijela planiranja sposobnosti i dakle provodbe. Mi u Europskoj uniji, odnosno u vojnom stožeru Europske unije, Posvećujemo se dakle ovom planiranju sposobnosti. Želimo prevesti u razinu ambicije, političke ambicije u zahtjeve vezano uz sposobnosti. To je naš okvirni cilj. Usporedbom zahtjeva, vojnih zahtjeva, u katalogu zahtjeva mi izražavamo ono što nam je potrebno na taj uz naravno doprinos e, država članica u prvom katalogu, što nam pokazuje ono što imamo u ovome trenutku, možemo iznaći, odnosno točno detektirati nedostatke. Oni su navedeni u katalogu napretka nakon procjene nedostataka i s time povezanih razina rizika, dakle koji su povezani sa nedostacima, mi razvijemo takozvanu stranu A u input ulaznim podacima ovoga plana. Zatim e, imamo i provedbu. Ovdje je vrlo važna uloga Europske obrambene agencije. Ona nam olakšava tu posao u razradi e, plana. On se sastoji od e, odbora, vojnog odbora EU-a. On on, ovo je zapravo proizvod ovog e, vojnog odbora Evropske unije i on zapravo pridonosi razvoju plana za razvoj sposobnosti. Kada govorimo o doprinosima država članica, e, taj doprinos je na dobrovoljnoj e, osnovi da može pomoći kroz stvaranje okvira E, za provedbu ovih e, sposobnosti. kada govorimo o ovim različitim stranama koji se koriste pri izradi e, plana sposobnosti, dakle A strana, koja dolazi iz okvirnog cilja gdje se uočavaju nedostaci, razlike između onoga što imamo, što posjedujemo i što nam je potrebno. Znači, dio B, e, to su pouke koje smo naučili iz provedenih operacija koje se prevode dakle, u e, sposobnosti, a C dio je da se bavi ovim dijelom e, plana razvoja sposobnosti, a tu govorimo o aktualnim programima, aktualnim planovima, a D dio se bavi E, sa budućim, budućim planovima, dugoročnim planovima, dakle e, u ovom trenutku do 2025. godine. Imamo i upitnik vezano uz plan e, za razvoj sposobnosti koji se šalje agencijama, dobili smo 17, od, koji se šalje državama članicama, dobili smo 17 odgovora. Kada govorimo o formulaciji uputnika, dakle nekakvom vremenskom tijeku, rokovima, to je sve sinhronizirano s postupkom planiranja i to je zapravo naša vrijednost. Mi ne udostručujemo zadatke oviju, dakle organizacija informacije koje e, zaprimimo se procjenjuju, analiziraju i prioritiziraju ovaj postupak se dovršava na ovaj način i ovi se podaci unose u dakle plan za razvoj sposobnosti. Na koji način to funkcionira? Sada ću vam predočiti kroz jedan primjer. Primjerice zahtjev dotakanja goriva u zraku ovaj postupak vidi se kao postupak koji omogućava provedbu e, zračnih e, kampanja, odnosno operacija. Omogućuje djelovanje na e, velikim udaljenostima. Dakle, moramo dakle, uočiti da nedostatak ove sposobnosti povezan je sa velikim e, rizikom e, po rezultat same operacije. Zbog toga je to e, krucijalni, kritični nedostatak i ima visoki prioritet na samoj listi sposobnosti. Kao što sam rekao, u D dijelu bavimo se poukama koje smo izvukli iz provedenih operacija. Dakle, tu se bavimo interoperabilnošću primjerice. Mi moramo e, vidjeti da li postoje drugi e, kapaciteti. Kada razvijamo dio A, nismo primjerice pronašli da sposobnost vezana uz eksplozive je neophodna, ali to smo dakle pronašli iz naših e, lekcija koje smo izvukli iz provedenih operacija e, i to je posao koji je obavila EDA. Kada govorimo o aktualnim temama, dakle do kuda smo došli s razvojem sposobnosti, e, ovdje provodimo dva paralelna procesa nove vojne zahtjeve koji proizlaze iz Europske globalne strategije. Ovi zahtjevi će prikazati ilustrativne scenarije, imamo ih pet, koji su posvećeni različitim misijama, različitim operacijama, koji podrazumijevaju potpuno uključivanje vojnih snaga i humanitarne pomoći E, dakle operacije za spašavanje na temelju toga mi ćemo e, definirati zahtjeve to bi trebali dovršiti do rujna e, ove godine kao što sam rekao upitnik vojni upitnik eu je poslan državama članicama mi sada polako zaprimamo povratne informacije od država članica po pitanju njihovih vojnih snaga, odnosno njihovih iskustava iz operacija, zatim informacije o sposobnostima e, vezano s provedene operacije, nešto što također prikupljamo. E, novi vojni zahtjevi Europske unije koji proizlaze iz Europske globalne strategije se analiziraju detaljno, a zatim se aktualna metodologija razrađuje i razradit će se, e, dakle e, ove informacije će se analizirati i razraditi do rujna ove godine. Aktualna metodologija sastavni je dio kataloga i revizije aktualnog plana za razvoj sposobnosti. U ovom slučaju, kada govorimo o vremenskim e, rokovima, kada govorimo o softverima koji se koriste, jer se takvi scenariji uspoređuju sa realnom situacijom. Želimo vidjeti koliko je realna situacija koju smo mi razvili svojim softverom, da li se te stvari poklapaju. Kada govorimo o zahtjevima u pogledu sposobnosti, to je u potpunosti u rukama država članica. Uloga Europske obrambene agencije je da im pomogne, da im olakša posao, I to je zapravo uloga, uloga Evropske unije. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala. Evo, prije nego što dam riječ e, koordinatorima i drugim e, zastupnicima, htjela bih ja postaviti jedno pitanje. A to je pitanje vezano uz e, hibridne prijetnje i uz vježbe vezane uz iste. Je li moguće uključiti i partnere iz e, naših zemalja partnera, e, kao što su recimo Ukrajina? E, to je priznata žrtva jasan dokaz rizika od tih hibridnih prijetnji. Također je i Europa potpisala okvirni sporazum sa agencijom, eh, Europskom obrambenom agencijom kojom bismo mogli iskoristiti kako bismo uključili u operacije i Gruziju i Ukrajinu. Ponavljam, je li moguće uključiti i te države u vježbe? Eh, da ću sada riječ eh, koordinatorima, dajem riječ gospodinu Galeru, izvolite. Zahvaljujem na ovim izlaganjima, zahvaljujem stručnjacima i vrlo mi je drago E, što mogu primijetiti da su trenutne aktivnosti u skladu s potrebama na koje smo mi oduvijek ukazivali. Zato sam zahvalan na ovom updateiranju danas. Imam jedno specifično pitanje koje se tiče upravo e, plana, akcijskog plana za obranu. Dakle, postoje i neke druge mogućnosti na području istraživanja. E, agencija je u svibnju potpisala, e, će potpisati jedan sporazum po tom e, pitanju, a Evropska unija, koliko smo čuli, je za sada prekinula potpisivanje tog sporazuma. Ima li kakvih novosti? Zato što je riječ o, o tome da su u igri neki pilot e, projekti koji bi trebali biti provedeni u okviru tog sporazuma. Mi se nadamo da će se suradnja nastaviti bez danjih problema, ali me zanima gdje smo sada u ovom trenutku. E, u 17.30 imam e, drugi sastanak kojim predsjedam, nažalost, ali moj kolega će zabilježiti vaš odgovor. E, ako ja neću biti ovdje, onda će kolega Zrojevski zabilježiti vaš odgovor. Zahvaljujem. Evo podsjećam sve da se naš sastanak snima i da ga možete e, kasnije pogledati na webu. A sada dajem riječ kolegici koordinatorici. Zahvaljujem na vašem izlaganju. Ja se kada govorimo o tim e, vojnim kapacitetima i vojnim sposobnostima, ja se u potpunosti slažem sa onime e, što ste e, rekli, ali se čini da ih postaje sve teže konkretizirati sve ono o čemu govorimo. Mene sada zanima koje konkretne mjere vi točno u ovom trenutku provodite i E, zatražili smo i od potpredsjednice Mogherini da nam malo više pojasnite e, vodeće ciljeve, te glavne ciljeve. Vi ste to nekako predstavili na općeniti način. Rekli ste da postoje neki nedostanci, neke rupe i slabe točke, ali nismo baš dobili konkretne podatke. I zato ću ponoviti sada svoje pitanje. Imamo li konkretne brojke? Dakle, e, kakvim sposobnostima u ovom trenutku raspolažemo na specifičan način? E, koliko će nas stajati primjena svih mjera koje su u planu? I na posljedku u kojoj mjeri se taj plan za razvoj sposobnosti treba prilagoditi e, novim e, planovima, e, znači akcijskim planovima za obranu. Dakle, sada je pitanje kako je moguće da te rube koje postoje na području sposobnosti, a vi ste se u ovom slučaju referirali na potrebu za kompenziranjem s obzirom da postoje određene rupe, i sada me zanima koliko će se taj plan zradu sposobnosti morati prilagođavati. Zahvaljujem, gospodin Kuzo. Oh. Mr. Gospodin Zdrajevski izvolite. Dziękuję pani przewodnicząca. Mam pytanie. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo imam jedno pitanje za e, kontradmirala, imam zapravo dva pitanja. Prvo je pitanje sljedeće. Znamo da NATO vodi pregovore i da će vjerojatno imati svoje promatrače e, kada je riječ o izvođenju manevara u Bjelorusiji e, u operaciji koja će se odviti u rujnu. E, znači, obrambena agencija i vojni odbor Europske unije će u svakom slučaju pokušati, odnosno težiti tome da pošalje svoje promatrače e, na e, manevre koji će se odvijati u Bjelorusiji? Je li to u vašem planu? To je bilo prvo pitanje. A drugo pitanje? Kada govorimo o o nedostacima unutar e, vojnih trupa Europske unije. Jeste li možda predvidjeli neka poboljšanja i nekakve znači, e, nadopune po pitanju europskih trupa? Mm, prema riječima kontraadmirala, ne bili smo trebali zapravo e, uvjeriti e, ministra obrane iz Poljske da ne povlači svoje trupe iz evropskih jedinica? Evo, ja vas to pitam zato što će e, vrlo uskoro Poljska biti ta koja bi trebala preuzeti vodstvo nad, euro, e, e, nad eurovojskom. Ne, ne, nije zatražila riječ, dobro. Evo, onda, dragi stručnici, sada vama dajem riječ da odgovorite. dragi zamjeniče direktora, dragi kontradmirali, izvolite, možete odgovoriti na pitanja. Da, Uh, Zahvaljujem. Dakle, e, vrije, vježbe vezane uz hibridne prijetnje sada u Europskoj uniji provodimo dvije vrste ovakvih vježbi. Jedna je višerazinska vježba koja je posvećena upravljanju krizama, odnosno planiranju upravljanju krizama na visokoj razini. E, tu je uključeni e, vojni stožer u jednoj mjeri. U tim slučajevima mislim da bi e, se mogli pozabaviti hibridnim pitanjem hibridnih prijetnji. Kada govorimo o hibridnim prijetnjama, tu ne govorimo više o vojnom planu, govorimo više o drugim alatima koji se koriste za ovu vrstu scenarija hibridnih prijetnji očito to ovisi o tome tko vodi ovaj proces. Mi nismo ti, mi ne provodimo ovu vježbu, ali pozivamo sudionike i kao promatrače e, na sve Milex, Milex e, vježbe. Dakle, pozvali smo Ukrajinu, Gruziju, promatrače iz ovih zemalja Dakle, oni nisu e, sudjelovali u njima aktivno, već su bili promatrači. E, to je dakle aktualna situacija. Znam da je moja prezentacija bila e, ponešto eks katedra, ali htio sam vam predočiti način na koji funkcionira ovaj proces. Vjerojatno bi bilo korisno započeti s utvrđivanjem i identifikacijom zahtjeva što se čini e, dakle, sa vojnoga plana, a zatim preći na iznalaženje načina na koji bi se mogli umanjiti ovi nedostaci, odnosno ispuniti, nadopunuti ovi nedostaci. A to je zapravo više posao Europske obrambene agencije. Ali u praksi, kada govorimo o kritičnim operativnim nedostacima, onda mi govorimo o 14 nedostataka koje smo utvrdili od ukupno 42. Dakle, to su brojke koje vam mogu ponuditi. Također, ono što mogu reći je da kada govorimo o kritičnim nedostacima, u pogledu nadzora, kopnenog nadzora, e, obavještenih podataka, strategije različitih zrakoplava, govorimo o 150 e, nedostataka u tom pogledu. Dakle, kada vidite ovdje e, na koji način se ovi nedostaci sposobnosti zapravo prevađaju, da tako kažemo, u e, opremu koja nam je potrebna, odnosno zahtjev po pitanju obrene e, identifikacija, utvrđivanje i praćenje e, snaga je nešto što smo mi definirali također kao kritične operativne nedostatke. A što to znači u praksi? Tu govorimo o 58 e, zrakoplova za nadzor, 22 zrakoplova za prikupljanje tajnih podataka, 22 e, TV prijemnika, odnosno, e, dakle, zapravo to je način na koji mi prevodimo ove nedostatke po pitanju sposobnosti u konkretnu vojnu opremu koja nam je potrebna. Eto, to je samo jedan od primjera. Zatim, vezano uz pitanje gospodina Dojeskog, Mi nismo razmišljali o Bjelorusiji. U Bjelorusiji kada govorimo glavni tajnik je to spomenuo odijeljenu raspodjeli tereta, odnosno komplementarnosti u području upravljanja krizama i vježbi upravljanja krizama, mislim da se Evropska unija posvetila ne toliko obrani domovine, da tako kažem. Mi smo se usredotočili na vanjsku dimenziju. Dakle, mi stoga sudjelujemo u e, misijama obuke za upravljanje kriznim situacijama, u Europskoj uniji naše sudjelovanje e, u krizi u Ukrajini po pitanju vojske, dakle nema ga jednostavno. To je nešto e, što, mi moramo razmotriti na političkoj razini. Na koji način i hoćemo li se uključiti u e, kao promatrači u vježbama koje se vezuju uz Bjelorusiju. Eurokor zvuči kao da je dio EU, ali to nije alat koji je isključivo posmećen odnosno namijenjen Evropskoj uniji. Eurokor je inicijalno zamišljen kao jedinica koja će uglavnom podržavati vojne aktivnosti Evropske unije, ali u praksi ona je jedinica koja je razdjeljena. Postoji pismo namjere koje je potpisano, postoji radna skupina koja je utvrđena, a koja je identificirala područje u okviru kojih Eurokor i vojni stožer Europske mogu surađivati. A vojni stožer Europske unije jest u stalnom kontaktu sa Eurokorom, dakle to je nešto što se rutinski čini. Kratkoročno mislim da mi možemo povećati, e, pojačati suradnju između Europske unije i Eurokora i to na temelju dodatnih zadataka koji su dodijeljeni vojnom stožeru, stožeru Evropske unije. Mi razvijamo, organiziramo jedno takozvani e, sposobnost za e, vojno planiranje. Dakle, tu se ne bavimo samo operacijama i misijama u Južnoafričkoj republici. Eurokor je vodeći subjekt Dakle, zapovjednik je iz Eurokora i veći dio e, osoblja je upravo iz Eurokora. I to je aktualno stanje. Istovremeno, a na temelju sastanaka koje smo održali s predstavnicima e, Eurokora, dobili smo informacije da će u sljedeće dvije godine Eurokor se usredotočiti na NATO. To znači da će suradnja Eurokora s Europskom unijom biti, rekao bih, ograničena. Dakle, to je naš aranžman vezan uz Eurokor. Kada govorimo o suradnji i sudjelovanju Poljske Eurokoru, Razumjet ćete da je to u potpunosti političko pitanje. Ja sam vojnik, stoga neću komentirati koji bi to smjerovi mogli biti e, po tom pitanju. Eto, to je sve što sam želio reći. Zahvaljujem. Deputy Chief Executive of the uh, EDA. E, I sada molim zamjenika e, Gosa, e, direktora Gosa da uzme riječ. Najprije da čujem e, odgovorim na vaša pitanja o našim vježbama. Točno je da mi imamo administrativne odnose ne samo s Ukrajinom, već i sa Norveškom, Švicarskom, Srbijom, nakon toga je došlo do isti s Ukrajinom. U ono vrijeme Ukrajina nije bila pozvana, ali zaista sada govorim na pamet. Ne sjećam se jesmo li u to vrijeme već bili završili sa dovršavanjem administrativnog aranžmana. E, nadalje, kada pozivamo one zemlje koje nisu države članice u takav administrativni aranžman, onda trebaju to odobriti države članice. To nije problem, ali to je postupak. E, hoćemo li moći kasnije ponovno pozvati Ukrajinu je nešto čime ćemo se morati pozabaviti. Pitanje gospodina Galera. Jako mi je drago da i on kaže da je taj rad u skladu onome što je vama potrebno. Dakle, mi odgovaramo na vaše potrebe. Na vaše pitanje o akcijskom planu Europske obrane, zašto još nije potpisan, trebalo se potpisati početkom svibnja, e, naročito aspekt koji se odnosi na istraživanje, to je takozvano pripremno djelovanje, i e, očekuje se da će to e, potpisati i komisija i naš izvršni direktor. Točno je da e, je pilot projekat i sporazum da su načinjeni na vrijeme, ali nemojte misliti da je to išlo bez žustrih i žestokih pregovora. U tome je sudjelovao i e, pravni odjel i e, glavna uprava za rast. Mi se već sada pripremamo i e, pripremamo našu službu koja radi na pitanjima za akcijski plan i uvjeren sam da ćemo uspjeli sve ostvariti. spoča E, Lezing e, je postavila pitanje, ali radije bih vam odgovorio na engleskom nego li na njemačkom, kako bi me više ljudi razumjelo. Govorili ste o manjkavostima sposobnosti i pitali kakve se mjere poduzimaju kako bi se ti manjkavosti e, nadomislile. Imam ovaki odgovor koje je jednostavno to da je to na državama članicama nisam i još um, spomenuo koda, ba, to je naša baza e, podataka e, koja omogućuje dakle suradnju. Moramo vidjeti što to su nam rekle države članice gdje imaju manjkavosti je projekte namiravaju načiniti u sljedeće tri ili pet godina, na primjer kad se radi o letjelicama, o, o klopnim vozilima, zrakoplovima i tako dalje. Mi to stavimo jednu širu sliku i kažemo eto otprilike devet e, ili deset država članica otprilike istovremeno imaju iste zahtjeve pa ih mi pozovemo da dođu u Europsku agenciju za obranu i da uskladimo sve te projekte. Ponekad takvi projekti urode polodom a kao onaj projekt o kojem je govorio Valdemar Rusko, a u drugim područjima stvari e, zapravo niti ne počnu. Mi obično kažemo da, da s obzirom da su države članice te koje sve odlučuju, jednostavno kažemo možete konja dovesti do vode, ali ga ne možete natjerati da pije. Dakle, mi možemo sve objasniti državama članicama, ali ne možemo ih e, prisiliti da e, da potpišu. Što se tiče nacionalnih planova, pak mi sve uključimo u naš e, CDP i e, onda to e, na kraju izrađujemo a zapravo ono što nam države daju mi uključujemo u naš plan ali nije na nama da kažemo što e, države članice moraju napraviti mi im dajemo informacije i onda se mi nadamo da će one međusobno surađivati i imati zajednički projekt ponekada ima e, projekata u kojem sudjeluju tri, četiri ili pet država članica, a ponekada gotovo sve države članice Europske unije, kao što je primjer e, jedinstvenog projekta jedinstvenog europskog neba. E, mislim da su to sva pitanja. Pitanje gospodina Zdrojevskog bilo je može li različito naoružanje i oprema rezultirati različitom situacijom u Eurokoru, odnosno različitom sastavom. Prije dosta godina otarali smo se tenkova jer ih nismo trebali. A rezultat toga je sada da mnoge države članice sada trebaju više tenkova Mislim da bismo mogli puno više toga napraviti zajedno, primjerice na obavještajnom planu i nadam se da će države članice nekako htjeti surađivati i jer je bolje raditi više i bolje zajedno u okviru Europske obrambene agencije. Hvala lijepa. Još uvijek ima E, mogućnosti i za e, postavljanje pitanja, međutim e, čini mi se da više pitanja nema. Ovime smo ispunili današnji dnevni red, pa bih se sada zahvalila uvaženim gostima koji su sudjelovali u našem panelu i koji su nam izložili reviziju akcijskog plana sposobnosti. Zahvaljujem svim članovima odbora što su sudjelovali u raspravi i e, na ovaj način e, smo dakle zaključili, zaključujemo današnji dio sastanka. Podsjećam vas da će se naš sastanak održati sutra u e, drugoj dvorani, dakle ne u ovoj dvorani, u dvorani P 4B001 u 9 sati. Dakle, hvala e, svim e, sudionicima, hvala admiralu, hvala direktoru i molim da e, zaplišćete našim gostima.